Zadnje izvješće Europske središnje banke. Gospodin Marijas je zadužen za ovo izvješće. Pozdravljam predsjednika Europske središnje banke, gospodina Marija Dragija. Dobrodošli, predsjedniče. Pozdravljam Moje dame i gospodo, bio bih vam zahvalan da sjednete ili u tišini napustite vijećnicu. Hvala. I sada dajem riječ najprije izvjestitelju, gospodinu Notisu Marijasu. Hvala. Danas naš dom obavlja jednu ulogu koja je predviđena ugovorima, odnosno čuva demokraciju time što nadzire Europsku središnju banku. Ona jest neovisna, ali to ne znači da je ne bismo trebali nadzirati. Dakle, Europska središnja banka treba odgovarati pred parlamentom i to je jedino institucionalno tijelo koji, u kojem su zastupljeni građani. Ova rasprava o izvješću Europske središnje banke pred Europskim parlamentom bila je prvotno ograničena na željene očekivanja i nadanja. No ove godine doista se bavimo činjeničnom raspravom e, i e, zapravo zalazimo u samu srž gospodarske slike. Predviđena je jedna prvotna rasprava, onda e, smo mi izradili amandmane, glasovali smo za ili protiv tih amandmana i unatoč tome što su neki argumenti bile i više na strani Dragija nego sam Dragi, ipak je došlo do prave rasprave. Sada je važno da mi pomno nadziremo Središnju banku. Naravno, trebamo uvažiti činjenicu neovisnosti Središnje banke, ali naša je dužnost obavljati nadzor. Znamo da je Središnja banka doista značajan isporučitelj financijskih sredstava, no također znamo da je u zemljama programa trojka bila snažno prisutna. Zbog toga ima smisla i predmet o kojem se raspravljalo pred sudom. Sud je donio svoju odluku koja ima učinak na trojku. Mi sada tražimo nadzor nad trojkom prilikom provođenja programa sanacije i spašavanja. Nezaposlenost u Europi među mladima je još uvijek na vrlo visokoj razini, a to vrijedi također i za dugoročno nezaposlene. Znamo da je Nezaposlenost u Grčkoj je 26,6%, a ona je daleko manja u Njemačkoj. E, znamo da se i dalje traže i nameću mjere štednje međutim one nisu uspjele smanjiti niti javni dug, ni nezaposlenost. Od zemalja članica traži se nadziranje i kontrola duga, no mi smatramo da nam je potrebna politika koja će ojačati razvoj na temelju ulaganja. To znači da trebamo staviti kredite na raspolaganje malim i srednjim poduzećima. Naravno, proveden je vrlo ambiciozan program kvantitativnog olakšavanja. 17 milijardi eura dano je Grčkoj e, i stavljeno na raspolaganje Europskoj središnjoj banci, no to nije dalo velike rezultate. Dakle, mi smo se nastojali držati zahtjeva za reformu, no oni ipak trebaju biti socijalno uravnoteženi. Ostali unatoč kvantitativnom popuštanju nisu osjetili nikako nikakvo poboljšanje. Sada Imamo također i problem i sa osiguravajućim fondovima i mirovinskim fondovima u Grčkoj. Treba se osvrnuti na treće pitanje, odnosno osiguranje depozita. S obzirom na situaciju, trebamo vidjeti u kojoj mjeri Europska središnja banka ugušila Grčku svojim zahtjevima, a treba nam i veća transparentnost i drugdje. E, želim također zahvaliti svojim kolegama koji su kao izvjestitelju Sjeni dali učinkovit doprinos ovom izvješću. Sada dajem riječ predsjedniku Europske središnje banke, gospodinu Dragiju. Izvolite. Mr. President, uh, Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine potpredsjedniče komisije, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Nesumnjivo nalazimo se u trenutku kada je na ispitu sama opstojnost Europe. Brojni izazovi s kojima se suočavaju e, su europske ili čak globalne prirode i zahtijevaju čvrst europski odgovor. Doista mi je drago što sam danas opet pred vama, jer je ova vijećnica simbol traženja europskih rasprava i europskih rješenja. Danas raspravljamo o godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2014. godinu. Te godine uprava je usvojila čitav niz mjera kako bi e, reagirala na e, slavljenje naših kanala za prijenos monetarne politike i također na nisku inflaciju. Te su mjere uključivale dva e, smanjenja ključnih kamatnih stopa i najavu dugoročnih e, operacija refinanciranja, i također e, dva programa kupovanja imovine i e, zaštićenih obveznica. 2014. godine također imamo početak aktivnosti, odnosno djelovanja jedinstvenog nadzornog mehanizma i imamo dovršenje sveobuhvatnog ocjenjivanja. No, ne želim se sada okretuti prema prošlosti, nego ću se osvrnuti prema izazovima koji nam još predstoje. Kao prvo želim e, ukratko opisati našu sadašnju monetarnu politiku i razloge e, zašto ćemo na sastanku u Ožujku ponovno procijeniti naše stajalište. Drugo, želim razmotriti predstojeće gospodarske izazove i ono što će biti potrebno kako bismo se s njima suočili. Vrlo sam svjestan e, da se sada političari bave drugim aktualnim pitanjima, no trebam nešto jasno reći. Gospodarski uspjeh e, je također dio rješenja i za druge probleme. Zbog toga ublažavanje gospodarskih rizika treba biti među političkim prioritetima. Prije otprilike tri godine inflacija se e, počela odmicati od našeg srednjeročnog cilja od ispod 2%. Od listopada 2013. godine inflacija je ispod 1%. Tijekom 2015. godine Glavna inflacija u eurozoni je bila vrlo niska ili čak u minusu i to je i dalje bilo pod utjecajem niskih cijena robe i također se e, procijenila ta inflacija u eurozoni na 0,4% u siječnju ove godine. Uz ta kretanja morali smo stalno revidirati naše prognoze u vezi sa inflacijom. Na početku 2015. godine e, predviđala se inflacija od 1,5% u 2016. godini i 1,8% 2017. godine. I to je bilo na početku prošle godine, no u prosincu je e, ta inflacija procijenjena na samo 1% ove godine i 1,6% za 2018. godinu. S obzirom na situaciju, Europska središnja banka je u prosincu odlučila ponovno djelovati. Procijenili smo monetarnu politiku i to onda izrazili u dva dijela. Prvo, e, Ustanovili smo da su mjere koje se provode od ljeta 2014. godine dale vrlo dobre rezultate. Monetarni e, poticaji koje su te mjere uvele dovele su do poboljšanja uvjeta za financiranje, e, potaknule isplatu kredita i također promaknule oporavak eurozone. Bez tih mjera eurozona bi bila prošle godine u pravoj deflaciji, a e, cijene bi i dalje nastavile još brže padati ove godine, a također bi se zabilježio i e, daleko manji rast. Drugo, Smatrali smo da smo naše mjere učinkovite, no također smo ustanovili da su nedovoljne s obzirom e, na e, sve slabije izglede za stabilnost cijena. Postojala je konkretna opasnost da bez povećanja kvantitativnih poticaja da e, se inflacija neće ograničiti na ispod 2%, do nekog srednjeg ili daljeg roka. Zbog toga smo odlučili ponovno podesiti naše sajelište u monetarnoj politici. Dakle, produljili smo krajnji rok za naše mjesečne otkupe do kraja 2017. godine, odnosno do ožujka 2017. godine, a najavili smo tako da ćemo e, ponovno uložiti E, glavne isplate od naše otkupljene imovine čim dospiju i to ćemo na sajte činiti koliko god bude potrebno. Također smo odlučili nastaviti sa glavnim operacijama refinanciranja i također tromjesečnim dugoročnim operacijama refinanciranja sve dok to bude potrebno, a u najmanju ruku sve do kraja razdoblja održavanja rezerve u 2017. godini. No od našeg sastanka početkom prosinca uvjeti su se ponovno promijenili. Bilježimo blago oporavak gospodarstva u, Europskoj, u eurozoni. No, e, to, to potiče uglavnom potražnja na domaćem tržištu, no e, pojavljuju se i daljnji rizici i e, sve veća nesigurnost kada je riječ o izgledima za rast nastalih tržišta, također nesigurno sa financijskim e, i robnim tržištima i postoje tu i geopolitički rizici. Kretanje inflacije je i dalje slabije nego što smo očekivali u prosincu. Najnovije Najnovija deflacija se može uglavnom e, pripisati snažnom padu cijena nafte i također e, slabijem e, rastu plaća nego što je to bilo očekivano i također e, sa manjim procjenama inflacije, što iziskuje pomnu analizu kanala kojima reakcije na zabilježenu inflaciju mogu e, utjecati na buduće cijene i određivanje plaća u našim gospodarstvima. Na našem posljednjem sastanku u siječnju procijenili smo da ćemo morati revidirati našu monetarnu politiku na sljedećem sastanku o monetarnoj politici u početku ožujka kada budemo imali na raspolaganju nove e, prognoze u vezi sa makroekonomskom politikom. Naša monetarna politika djeluje i Središnja banka želi osigurati da e, oporavak bude trajan. No, ako dođe do ostvarenja određenih prijetnji, e, to bi moglo potkopati uspjeh naše monetarne politike. Imamo razne izazove u politici kojima se suočavamo i to su globalno okruženje, situacija financijskih sustava, gospodarske i fiskalne politike zemalja članica i politička nesigurnost u vezi sa europskim projektom. Prvo, kada je riječ o globalnom okruženju, u e, naprednim gospodarstvima izgledi za rast su sve bolji, e, no e, izgledi na novim tržištima su nešto slabiji. Osim toga, rast je u usporedbi sa povijesnim podacima još uvijek nizak i u nekim gospodarstvima dolazi do strukturnih nepovoljnosti i makroekonomskih neravnoteža, a ostala gospodarstva trebaju se prilagoditi nižim cijenama robe da su gospodarstva i dalje izložena e, mogućoj prijetnji od e, procjene rizika koja bi mogla e, smanjiti financiranje. Dakle, treba vidjeti kako će takve stroži uvjeti financiranja utjecati na ta tržišta i do koje mjere će to imati posljedice i na potražnju iz inozemstva prema eurozoni. S obzirom na sve okolnosti, treba osigurati otpornost gospodarstava eurozone. Drugo, postoje politički izazovi koji su povezani sa našim financijskim tržištima. Financijski sustav eurozone je izdržao nekoliko e, stresna leta u drugoj polovici prošle godine, a to je znak da se bankovnom unijom već mnogo postiglo, no bankovna unija još nije dovršena. Kako bi naš financijski sustav e, bio doista čvrst i siguran, e, moramo ostvariti napredak u dva područja koja se međusobno dopunjuju. S jedne strane moramo dovršiti i provesti ono što smo počeli kada smo uspostavili jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni mehanizam sanacije kao početne stupove bankovne unije. To uključuje dalje donošenje zakonodavstva u cilju usklađivanja naših e, odredaba za nadzorno djelovanje i također osiguranje i e, stalne i dosljednje provedbe direktive o spašavanju i sanaciji banaka. S druge strane, trebamo također ojačati vjerodostojnost jedinstvenog fonda za sanaciju i također pobrinuti se da povjerenje u e, sigurnost depozita bude jednako visoko u svim zemljama članicama eurozone. Mjere smanjenja rizika i e, raspodjele rizika su e, dvije strane iste medalje i e, treba ih provesti istovremeno jer su one od ključne važnosti kako bi se osigurala stabilnost europskog bankarskog sustava. Treće, e, postoje izazovi koji e, se nameću fiskalnim i gospodarskim politikama zemalja članica koje zahtijevaju odlučno djelovanje. Fiskalna politika treba pridonositi gospodarskom oporavku, a istovremeno treba biti potpuno usklađena sa paktom o stabilnosti i rastu. To je važno kako bi se očuvalo povjerenje u europski fiskalni okvir i u održivost javnih financija. Osim toga, zemlje bi imale jedino koristi od fiskalne politike koja bi bila više povoljna za rast. To bi također uključivalo i veću učinkovitost usluga javnog sektora i e, pomak ka jednom poroznom sustavu koji potiče rast. No ovaj e, trajni ciklički oporavak u eurozoni e, treba se popratiti i učinkovitim strukturnim politikama, naročito kada je riječ o poboljšanju poslovnog okruženja i e, osiguranju odgovarajuće javne strukture. To znači da su te mjere ključne za povećanje investicija u proizvodnji, za stvaranje radnih mjesta i za povećanje produktivnosti. Ako su reforme vjerodostojne, i dobro osmišljene, onda se njihovi dobri učinci mogu brzo osjetiti, naročito u kontekstu naše povoljne monetarne politike. Četvrto je na kraju još uvijek postoji politička nesigurnost u vezi sa europskim projektom. I to vrijedi i za širi kontekst Unije jedno rješenje tog problema bi učvrstilo prisutnost e, Ujedinjenog kraljevstva u, u Europskoj uniji, a time bi omogućilo i eurozoni daljnju integraciju, što bi dovelo do većeg povjerenja. Gospodarska i monetarna unija također je nedovršena. Građani i tržišta su vrlo često nesigurni u našu sposobnost da zajednički djelujemo i da zajednički dijelimo odgovornost. Trebamo je dokazati da su u krivu. Dopustite mi da dovršim e, i na kraju se vratim na pitanje naše rasprave, odnosno vaše rezolucije o godišnjem izvješću za 2014. godinu. Mi ćemo e, pročitati vrlo pomno ovaj dokument jer nas on e, podsjeća na našu dužnost kao javne institucije da naše poslovanje vodimo na transparentan i odgovoran način. E, dnevnici, e, odnosno objava dnevnika članova uprave koja počinje ovog mjeseca je samo jedan primjer toga i sada iščekujem sa zanimanjem vašu raspravu i zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala lijepa gospodine Draki. E, pozdravljam i potpredsjednika komisije gospodina Dombrovskog koji sada ima riječ. Izvolite gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, e, predsjedniče Europske središnje banke, e, poštovani zastupnici. Zahvaljujem gospodinu Marijasu i kolegama koji su izradili ova izvještaj. E, ex post posto, post ocjena rada ESB-a je vrlo važan dio nadzora odgovornosti. Komisija dijeli e, stajalište e, parlamenta da ESB e mora biti nezavisan u svojoj aktivnosti i to je od osnovne važnosti za njeno djelovanje sa e, svojim politikama u posljednjih nekoliko mjeseci e, kao na primjer e, ciljane dugoročne operacije refinanciranja i tako dalje. Time se smanjio rizik preduge niske inflacije. To također potiče kreditiranje privatnom sektoru i sprečava fragmentiranje. E, inflacija e, će se time dovesti e, do blizu 2% u srednjem roku. gospodarstvo Europske unije umjereno raste, a podržava ga na primjer monetarna politika i niža devizna stopa dakle jeftiniji euro. E, imamo probleme i u e, susjedstvu, međutim e, ti se problemi smanjuju. BDP, rast BDP p-a je također malo manji. U, s tim u vidu trebamo ažurirati naše ekonomske prognoze sa našom zimskom ekonomskom prognozom. Komisija dijeli e, mišljenje za e, parlamenta da e, Evropska unija mora imati dobru monetarnu politiku kako bi potakla rast i stabilnost. Moramo se potruditi kako bismo proveli strukturne reforme, strukturne i fiskalne i monetarne politike moraju stvoriti klimu za rast i povećati e, i e, potrošnju i potražnju e, treba smanjiti deficite i državni dug u državama članicama. Imamo razne fiskalne izazove, pa su fiskalne prilagodbe preko potrebne. Komisija se slaže s parlamentom da fiskalne prilagodbe E, uključene u fleksibilnost pakta o stabilnosti i u rastu zahtijevaju strukturne reforme e, kao i reforme tržišta rada. Treba poticati konkurentnost, e, pogodovati poslovnom sektoru Stimulirati ulaganje, to je jedna, jedan od prioriteta komisije. Investicijski plan Europe će e, zaustaviti e, pad ulaganja u e, Europi i poticati rad malih i srednjih poduzeća. Europski fond za strateška ulaganja je temelj akcije Unije kako bi se potakla ulaganja u Europskoj uniji sve što smo EFSI sada funkcionira od početka godine. E, on ima podršku tržišta i e, e, tijela naših država članica. Komisija također dijeli mišljenje parlamenta o uniji tržišta kapitala. Moramo potaći prekogranična ulaganja naročito potaći kreditiranje malih i srednjih e, poduzeća. To je vrlo ambiciozni cilj. E, komisija e, računa na jaku podršku parlamenta u sljedećoj legislativnoj proceduri. Slažemo se s parlamentu da moramo biti budni i paziti na rizike u financijskom sustavu. Predsjedniče, zastupnici, E, završit ću time da je e, komisija dijeli mnoga od vaših mišljenja. Drago nam je što možemo računati na vašu pomoć u poticanju rasta i stabilnosti u Europi. Zahvaljujem na pažnji i veselim se plodnoj raspravi. Hvala. Hvala e, povjereniče Dombrovski, dobar dan kolege. Pozdravljam predsjednika Dragija. E, sada počinjemo sa izjavama političkih klubova. E, Tom den Kendelare ima tri minute. Predsjedniče Dragi, e, uvaženi kolege i kolegice, ovaj izvještaj nije neka sinigura, imat ćemo žestoke diskusije stalno čujemo razne, razna nadimke za Marija Dragija. Vi biste međutim e, radije imali stabilnu europsku ekonomiju. Europska e, središnja banka mora biti nezavisna Stoga se apelira na nacionalne ministre da se ne miješa u posao Europske središnje banke. E, trebamo u ESB e, e imati povjerenje kao i u nacionalne središnje banke. Na, kvantitativno olakšanje, tu moramo biti iskreni, velike multinacionalne kompanije zarađuju e, veliki novac, to je točno, ali e, mnogi moji vršnjaci e, još uvijek imaju male hipotekarne kamate njima je važno da se kamate povećaju ako ne e, djelujemo kako neki žele e, u sebi nosi mnoge rizike stoga trebamo imati uravnoteženo gledanje na ovaj izvještaj hvala za SID e, klub Herman Frides imate dvije minute u prvom redu E, htio bih čestitati izvjestitelju Notisu Mariusu i pozdraviti gospodina Dragija. E, e, vaše su posjede vrlo dobro došle u ovom parlamentu. To povećava naše demokratsko povjerenje u vas E, i u vaše politike, naročito u, u program kvantitativnog olakšanja. E, naravno, on to se bavi e, inflacijom i financijskim oporavkom. Oporavak je još uvijek vrlo slab i nije homogen, homogen u, jednak u svim zemljama. Gospodin Lekare je nedavno, nedavno smo govorili o razlikama u eurozoni. E, neke države članice imaju viškove i morale bi e, e, imati veća ulaganja. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Pitanje fragmentacije je veliki problem u eurozoni skupi za, e, krediti za mala i srednja poduzeća su također veliki problem. Mala i srednja poduzeća e, mnogo teže dolaze do kredita nego e, multinacionalne kompanije. Kako možemo doći do jeftinih kredita? Kako oni mogu doći do stvarne ekonomije? Velike financijske kuće su važne zbog svoje uloge i funkcije. E, međutim, moramo imati na umu da se moramo držati određenih načela. Htio bih čuti što mislite o tome. E, e, loši krediti, loši zajmovi, trebamo li uvesti mehanizme poput Španjolske i Irske Eh, onda eh, zaštita eh, depozita kako to stoji u državama članicama koje nisu slijedale vaše preporuke molim komentar zastupnik Ožek imate jednu minutu hvala lijepa predsjedniče Čestitam e, e, izvjestitelju, e, dragi kolege i kolegice. Izvještaj gleda aktivnosti ESBA. Javljaju se i kritički glasovi kad se govori o aktivnostima banke. Trebamo dugoročne instrumente koji će potaći europsko gospodarstvo. A naravno, E, trebamo poticati stvarnu ekonomiju u svim državama članicama Europske unije. A, ako ESB e imate e, ima te aktivnosti i, i potiče u privatnim i javnim ulaganjima, onda će se sve ovo moći postići i onda ćemo imati veći rast E, moramo sve učiniti da potičemo mala i srednja poduzeća. Kad se radi o izvješću o ESB-u, e, to je vrlo važna stvar. A, e, važna je nezavisnost ESB-a kao i njena nadzorna uloga. Moramo osigurati da nema sukoba interesa u ESB-u E, za ALDE sada ima e, gospođa Van Njonhanse. Ima dvije minute. Hvala predsjedniče. E, pozdravljam predsjednika Dragija i potpredsjednika Dombrovskog. Počet ću izvjestiteljima. Zahvaljujem vam na suradnji koju smo imali u ovom izvještaju. U njemu parlament izražava zabrinutost zbog e, e, učinka e, kvantitativnog olakšanja. Naravno, gospodine dragi, rekli ste da monetarna politika sama po sebi nije dovoljna, potrebne su ekonomske reforme i dobra fiskalna politika. E, slažete li se sa mnom e, da e, općenito gledanje stvari ne idu u dobrom smjeru. U nekim zemljama tržišta rada su paralizirana. Kao da nismo prešli na načelo rad za cijeli život E, zemlje imaju ogromne deficite, e, nisak rad i nisku inflaciju. Za neke zemlje je vrlo teško e, da se stvari poboljšaju. Da li je dobro da idemo dalje sa kvantitativnim olakšanjem i sa njegovim negativnim učicima? na recimo e, mirovinske fondove i na ekonomiju općenito e, kao i na e, niske cijene. inflacija međutim nije tako niska. da li je potrebno imati toliko kvantitativnog olakšanja? Je li to potrebno? Naravno da trebamo strukturne reforme, ali i one su pod pritiskom imamo li e, pravu ravnotežu? Gospodin Demazi ima jednu minutu. Gospodine dragi, ovdje se vidi da eurokriza ide dalje. E, za većinu e, europska kriza se nalazi u njihovim novčanicima nemamo e, javnih ulaganja kako bi se potekla monetarna politika banke e, ne daju dovoljno kredita jer e, nema potražnje za ulaganjima kvantitativno olakšanje tako vodi do financijskih balona ili mjehura inflacija od dva posto uh, Financial uh, Times već kritizira uh, Njemačku koja ima cilj od nula nešto posto inflacije. Također ono što se događa u Irskoj treba kritizirati stalno smanjivanje mirovina, strukturne reforme ne dolaze i e, štednja se nastavlja. E, to se može prekonuti samo javnim ulaganjima, a ESB e, mora to pospješiti otkupom državnih obveznica. Hvala lijepa. Sada e, smo završili sa izjavama klubova. E, sada imamo i e, plavi karton za zelene ima Gospodine dragi, zahvaljujem vam na prisutnosti. Europski parlament često pozdravlja mjere ESB-a, te non nekonvencionalne e, instrumente koje koristite e, reprogramiranje dugova i tako dalje. Ali u mnogim slučajevima, gospodine dragi, naročito kad se radi o kvantitativnom olakšanju, e, ti instrumenti nisu dobro napravljeni, dobro smišljeni. Oni imaju negativni učinak Brine vas, eh, gospodine dragi, da ovaj program nije, ne cilja stvarnu eh, ekonomiju. Eh, izgleda kao da stvaramo spekulativne mjehure i stvaramo veću nejednakost, a ne pomažemo stvarnoj ekonomiji. Trebamo dobru monetarnu politiku a naravno neke od tih politika nisu vaša odgovornost kad se radi o e, raznim programima oni ne funkcioniraju onako kad su zamišljeni e, e, trebamo sada ocijeniti vaš rast u prološti i u Grčkoj trebamo okvir za pospješivanje likvidnosti to jest hitni instrument za povećanje likvidnosti je prijeko potreban. A kad se radi o odlukama koje moraju ići u ruku pod ruku sa odlukama u e, eurozoni. Gospodin Vali za e FDD. Hvala. Hvala do dana današnjeg 19 e, zemalja u e, eurozoni 330 milijuna e, europčana je dalo vlastitu suverenost Europskoj središnjoj banci. Svi oni koji ne kontroliraju svoj vlastiti bankovni sustav i svoju valutu trebaju shvatiti da su ostali bez svojih temeljnih prava i samo određivanja na demokratski način. Europska središnja banka od nastupanja prvog stupa bankovne unije upravlja u konfliktu interesa i monetarnom politikom i također nadzorom nad samim bankama. Središnja banka i e, dalje ima političke ambicije koje ne pripadaju i otvara put reformama i velikim nositeljima interesa, dakle onima koji izbjegavaju oporeze, koji vuku konce ovog političkog projekta i koji se strateški dijele javne resurse po e, neprihvatljivim cijenama u 2016. godini imamo e, globalno gospodarsko usporavanje i izbjegličku krizu i očekujemo velike šokove. Ne možemo spustiti e, da i dalje e, prebacujemo suverenitet na denebokratski izabrane institucije bez sudjelovanja naroda kao što je potvrđeno izvješćem petorice predsjednika. To bi bila i dalja pljuska demokraciji i građanima. Zbog toga trebamo podržati nov gospodarski politički plan polazeći od jedne izlazne strategije iz EUR izbora. Neprijatelji demokracije nisu oni koji dovode u nedoumicu euro i Europsku središnju banku, nego oni koji je ne dovode u pitanje i ne otvaraju oči pred njezinom propašću. Gospodin Anemans ima minutu i pol za e, FDD. E, sedam godina evropske krize E, socijalisti, kršćanski demokrati i, liberali e, su pohvalili izvještaj kolege Marijasa. Gospodin Marijas je u stvari je malo zaobiđen kod toga. E, e, e jedna formulacija kaže e, da ESB e e, malo nadilazi svoje ovlasti. Sada toga nema, a sada imamo jedan izvještaj koji opet samo hvali euro religiju, sve je divno i ne može biti bolje jer je to dogma to je voda na mlen ESB-a e, e da nastavlja sa svojim politikama koji zapravo šteti Evropskoj uniji. E, ona daje novac u ona područja koja ne stvaraju radna mjesta. Više nema povjerenja u ulaganja, gospodine dragi vi ste zapravo pozlačeni konman bilo bi bolje da e. Ispričavam se, ali ne dopuštamo upućivanje uvreda, naročito ne na račun naših gostiju. Riječ ima gospodin Sinadinos e, na e, minutu u ime e, neovisnih članova. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Jedna rečenica postoji u izvješću koja govori najviše o Europskoj središnjoj banci i o ulozi Njemačke. U 11. odjeljku govori se o Europskoj središnjoj banci koja će uložiti napore kako bi podržala euro. Dakle, sve radi se isključivo o euru, a ne o državama članicama, ne o ljudima. Grčka se bori za svoj opstanak, a Europska središnja banka se više brine zbog stabilnosti a i eura. A jasno je da stabilnost eura je zapravo način nametanja gospodarskih interesa Njemačke. Mislim da jedini način izlaska iz ovog problema je osigurati vlade koje će otvarati nova radna mjesta i brinuti se najviše o financijskim interesima obitelji i građana. Hvala. Plava kartica. Gospodin Rozati. Jedna i pol minuta prije toga. Mislim da monetarna politika Europske središnje banke je usredotočena ispravno na e, ponovnu uspostavu stabilnosti cijena i oporavak europskog gospodarskog područja. Konvencionalne mjere kao što su kupovina E, imovine i e, dužničkih instrumenata, to je bilo uspješno, ali zapravo to se trebalo dogoditi prije. Sada je malo zakašnjelo, da smo to učinili ranije, rezultati bi bili bolji. No to nije kritika, obzirom da sam svjestan političkih ograničenja unutar kojih morate djelovati i posebice e, čvrstih gledišta država članica koje upravljaju vijećem. No postoje još neke činjenice koje ukazuju da ste vi bili u pravu, a vaši e, protivnici u krivu. Danas raspravljamo o izvješću o Europskoj središnjoj banci. Mislim da je taj dokument uravnotežen, objektivan, poboljšan dokument u odnosu na prvu inačicu o kojoj se razgovaralo na odboru Ekon. Po mom mišljenju, ta inačica je bila jednostrana, subjektivna, pristrana i prepuna optužbi prema Europskoj središnjoj banci, posebice za stvari za koje eh, Europska središnja banka nije odgovorna. Imam jedno pitanje. Na jednom od naših prijašnjih sastanaka tijekom e, sjednica Ekona na monetarnom dijalogu eh, ste rekli da ćete razmotriti o izravnom dovođenju gotovine dionicima na tržištu. E, sada vas pitam koje je sada vaše mišljenje o tome vezano uz pravna opravdanja toga, e, također vezano uz pozitivne i negativne posljedice i kako ćete to uvesti? Gospodine Rozati, upućeno vam je pitanje. Prihvaćate li? E, gospodine Vandalin, izvolite. Ja, dank u Hvala. Gospodin Rosati. Iznenađen sam vašim govorom. Uperili ste prst u gospodina Drage i tvrdite da je Europska središnja banka obavila dobar posao. Mislim da to nije tako radi se isključivo o održavanju stabilnosti cijena i inflacijske stope. Inflacijska stopa nije na dobroj razini još od 2013. godine. To nije usklađeno sa činjenicama tijekom posljednje dvije godine. Mi smo učinili sve što smo mogli unutar naših nadležnosti, kao što je to opisano u ugovoru. Kao što sam već rekao, kvantitativno ublažavanje se možda trebalo poduzeti ranije, no isto tako sam rekao da su postojala politička ograničenja. E, u konačnici, gospodin Dragi je donio odluke koje su spasile euro europodručje 2012. godine. On je rekao da će učiniti sve što u njegovoj moći da spasi euro i mislim da ga na tome e, zbog toga trebamo pohvaliti. Hvala gospodine Rozati. Gospodine Gualtieri, izvolite. Dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti svim klubovima zastupnika na njihovom doprinosu u radu na ovom tekstu koji je sada uravnotežen i koji jasno daje pozitivnu ocjenu o monetarnoj politici ESB-a. U dokumentu se također priznaje važnost nekonvencionalnih mjera koje SB usvojio u posljednjih nekoliko mjeseci. Ja se također slažem sa ocjenom gospodina Dragija o daljem kretanju makroekonomske situacije. S jedne strane imamo jačanje domaćeg gospodarstva koje vuku naročito potrošnja, ali s druge strane imamo oslabljenje svjetskog gospodarstva zbog usporavanja novih tržišta i zbog sve veće nesigurnosti na financijskim tržištima. Naša sposobnost utjecanja na globalnu ekonomiju je tek ograničena, ali možemo utjecati na ono što se događa u eurozoni. Kao prvo trebamo prilagoditi monetarno-političke mjere koje su u tijeku i tu pozdravljam to što je uprava ESB-a jednoglasno izjavila da će ponovno razmotriti usmjerenje monetarne politike i ako se time ne ostvaruju najavljeni gospodarski ciljevi da će je revidirati. Naravno, sama monetarna politika ne može pomoći prijelazak iz cikličkog oporavka ka strukturnom oporavku. Kako bi se to stvarilo, trebamo i dalje strukturne reforme koje su ravnotežene, koje će potaknuti rast naših gospodarstava, ali istovremeno proračunska politika, agregatno gledajući, mora biti ukorak s monetarnom politikom, a ne ići protiv nje. Zemlje koje imaju još fiskalnog prostora trebaju ga iskoristiti, a fiskalna prilagodba onih koji imaju manje prostora treba se ostvarivati na održiv način uz primjenu svih eh, pravila iz eh, pakta o stabilnosti. Također treba dalje raditi na dovršanju gospodarske i monetarne unije i time konkretizirati viziju iz izvješća um, petorice predsjednika. Trebamo ostvariti fiskal backstop, pokrenuti radove na zakonodavnom prijedlogu komisije o direktivi o osiguranju depozita, a kada je riječ o e, rizicima, naravno o tome treba voditi računa i o e, širem okviru i o potrebama za e, za fiskalnu stabilnošću. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Dragi, vi ste neovisni, ali morate preuzeti odgovornost za vašu politiku. Krajem prošle godine postavljala su vam pitanja i gospodin Peter Krak nije dobio odgovor, odnosno e, rekli ste 1,5 milijardi je bio vaš odgovor, a kada pogledamo inflaciju i stopu rasta, to nije dostatna osnova za nastavak bez ograničenja. Mislim da je ta politika napad na e, štedne uloge građana i mirovine građana. Moramo više pozornosti poklanjati razlozima ekonomske krize. Vi govorite o tome da je monetarna politika e, kroz vrijeme bila nedostatno učinkovita i prozročila je posljedice koje su sada očite. I mislim da svi mi trebamo o tome pomno razmisliti. Hvala. Gospodin e, e, Enrik Kalve, jedna minuta. Hvala lijepa. Želim se hvaliti gospodinu Dragiju i povjereniku. Želio bih vam čestitati, nakon toga iznijeti nekoliko stručnih komentara mi se ne brinemo zbog činjenice da kada se radi o Kini i posebnim pravima koja su e, usvojena na uštrb eura, kao politički bankar moj klub i ja podržavamo ideju da monetarna politika neće riješiti problem niti produktivnosti, niti konkurentnosti gospodarstva Europske unije. Dakle, mi hoćemo vas podržati u smislu toga da su nam potrebne strukturne reforme, s time se slažemo. A što se tiče tehničke strane, pozdravljam prve korake koje ste uveli za program e, europskih jamstava za depozite, Na to se sve događa prepolako. Što se tiče europskih banaka, 2014. godine ste uspjeli stvoriti veliki, veliku dobit za Europsku središnju banku. Možda biste trebali biti malo više maštoviti i taj do, pomoću tih dobiti poboljšati europski projekt. Hvala, gospodin Dimitrios Papandimolis. Jedna minuta. Hvala predsjednik Dragi i povjereniče, monetarna politika nije dovoljna, moramo promijeniti našu ekonomsku politiku. To je pitanje za gospodina Dombrovskisa, jer to bi značio odmak od jednostranih mjera štednje prema ulaganjima, posebice u zemljama koje imaju višak. Gospodine Dobrovskis. Zašto ova odgoda? Zašto se sve to odgađa? Što se tiče paneuropskog jamstva za depozite, to je, trebalo biti, to je biti treći stup Europske bankarske unije. Do kada će gospodin Šojble moći održavati svoj veto po tom pitanju? Gospodine Dragi, namjeravate li izvršiti pritisak u odnosu na kvantitativno ublažavanje? hoćete li nastaviti s tim programom ili ćemo imati domaću oporbu koju će voditi gospodin Weitman. U mojoj zemlji, u Grčkoj što se tiče kvantitivnog ublažavanja, činjenica je da moramo plaćati više da bismo posudili novac. To je znak da, da ne postoji stabilizacija grčkog gospodarstva i sve će se urušiti. Gospodine Dobrovski, imamo jedno pitanje za vas od gospodina Šafazera. Prihvaćate li plavu karticu, gospodine Šafazer? E, dragi kolege, zašto grčka vlada ne traži da ESB e e, izda novac kako bi se ulagalo u energetiku i u nove energije u grškom gospodarstvu jer se tako ne bi stvarao lažni novac ulagalo bi se u stvarnu ekonomiju zašto kvantitativno ublažavanje se e, ograničava samo na banke Hvala lijepa. Gospodin Papadimolis će odgovoriti na vaše pitanje urušavanje euro područja i povratak na nacionalnu valutu je program gospođe Marine Le Pen, a ne Aleksisa Ciprasa. E, to je bio plan gospodina Šojbla da Grčka izađe. Grčko gospodarstvo se sada stabilizira polako i nadamo se da u budućnosti 2016. godine ćemo imati pozitivne stope rasta i ono za što se mi borimo na ljevici nije urušavanje eurozone, već želimo oporavak i rast. Gospodin Flin, jedna minuta. Gospodine Dragi, rekli ste da vaša politika je učinkovita no u europodručju to nije tako zbog prvenstveno katastrofe na Schengenskom području oba stupa ove europske integracije se urušavaju. E, urušavanje šengenskog područja proizvodi šokantne slike na televiziji, no nefunkcioniranje euro područja također ima zastrašujuće posljedice. 40% je nezaposlenost mladih na jugu i postoji dugoročna stagnacija koja e, uništava europski potencijal. ESB govori o strukturnim reformama. To je nešto što je potrebno da bi se poboljšao e, i ostvario napredak na jugu, no to je e, nešto što će biti tek mali pomak vezano uz velike razlike. E, svaka zemlja treba vlastitim gospodarstvom određivati e, tečane stope, kreditne stope i mora i na isti način kao što treba kontrolirati svoje vlastite granice. Hvala. Gospodin Mono, jedna i pol minuta. Ja bih e, kritizirao e, ono što kažu e, klubovi o izvještaju gospodina Notisa. U izvještaju koje ispjed, danas ne spominjem riječ nafta. Pad cijena nafte u tijeku godine pol je utjecao na gospodarstvo. To je destabiliziralo naftnu industriju, a E, isto tako i cjelokupno gospodarstvo. E, pa imamo e, sve veći rizik deflacije. Pad cijena 50% nije rezultat ovog cijena nafta, već spekulacija za svaki barel nafte on je, e, svaki barem se 200 puta e, preprodaje na tržištu derivata. E, to imat ćemo obrnuti učinak čim spekulatori napuste svoj posao. Sve to komplicira monetarnu politiku Europske središnje banke i otežava cilj da se postigne cilj od 2% inflacije, e, e, e, stabilizacija cijena sirovina je jedan od prvih zadaća francuske vlade. Međutim, sad smo na mrtvoj točki. Što će Središnja banka učiniti kad se radi o cijenama energetike kako bi eurozona postala stabilnija? Hvala. Per e Gospodin Stolojan, minuta sekundi. Și profesioniste ale Băncii Europene Centrale, ekonomija din zona euro ar... E, siguran sam da e, gospodarstvo europodručja će još dugo vremena biti u stagnaciji i vjerojatno i u deflaciji. No mislim da nismo dovoljno pozornosti poklonili učinku politike jeftinog novca dugoročno i vezano uz uštede i ulaganja koja bismo trebali poticati, moramo uvidjeti činjenicu da mirovinski fondovi i institucije za osiguranje, osiguravateljska društva su općenito svi institucijski ulagači i štediše mogu mnogo izgubiti dugoročno gledajući i zato se mora otvoriti to pitanje prema Europskoj središnjoj banci, odnosno koliko dugo će ovakva monetarna politika jeftinog novca se nastavljati. Hvala. Gospođo Ferrera. Gospodin Dragi, hvala lijepa na odgovorima koje smo dobili. Još čekam odgovore drugog predsjednika. Vaši odgovori potvrđuju koliko je važno uspostaviti mehanizam za europsku stabilnost pomoću kojega bi moglo se kapitalizirati važne banke. Gospodin Dobrovski je rekao da zajednički stup za e, spašavanje i zaštitu ulaganja je od najveće važnosti. Nadamo se da će vijeće i komisija održati svoja obećanja. Također je vrlo važno da danas od, možemo reći da od prosinca 2014. godine imamo mehanizam za sanaciju. Svi ti mehanizmi za stabilizaciju bankarskog sustava Europske unije ne funkcioniraju. Na primjer, e, jedinstveni mehanizam za spašavanje banaka još uvijek nije profunkcionirao. Posljedice provedbe sanacije su takve da su vrlo problematične. danas moramo ojačati gospodarstvo privatnim novcem, bankarskim novcem. Dolazi do velikih gubitaka ulagača, vjerovnika i zbog toga dolazi do velikih tenzija na tržištu, što je suprotno onome što je bilo planirano intervencije banaka i država se čine još opasnijima i složenijima, no što je to bio slučaj prije. Drugim riječima, sve ovisi o državama koje moraju ublažiti ove brutalne rizike. Tko će snositi sve te posljedice? Drugim riječima, da li će to biti Europska središnja banka? Hoće li ona ublažiti ove sustavne rizike? Da li može pritom pomoći Unija tržišta kapitala? Može li onda riješiti problem loših zajmova? Zaključno, imate li globalnu viziju bankarskog sustava koji bi mogao poticati politiku konkurentnosti pomoću jedinstvenog sanacijskog mehanizma jer e, loša bankarska unija bi mogla oslabiti e, funkcioniranje Europske unije. Hvala, gospođa Štorh, jedna minuta. Danas govorimo o ESB-u sa ESB-om. Dobar dan, gospodine dragi. Vi godinama vodite politiku e, nacionalnih posebnih interesa, spašavate države koje su nesolventne i banke koje su pred kolapsom. To je fiskalna politika, to nije monetarna politika, a za to nemate mandat. 25. srpnja 2012. godine ste obećali da ćete, da ćete učiniti whatever it takes da biste e, održali na okupu europodručja. Gospodine Dragi, to nije vaša zadaća. Vaša zadaća je održati vrijednost eura stabilnim, a ne broj članova u eurozoni. A sada kažete da nećete odustati. E, i želite pod svaku cijenu producirati inflaciju. Netko će morati platiti vašu politiku, a to e, neće biti oni koji su prouzročili ovu krizu, već ljudi koji imaju životna osiguranja, koji su u strukovnim mirovinskim osiguranjima, štediše mali ljudi, a vi ne vidite da će se to dogoditi, to je najperfidnije. Vaša politika neće riješiti probleme, ona će naštetiti malim ljudima, to je nepravedno, to je nesocijalno, prestanite s time i to će biti usluga Europi. Hvala gospodin Flanagan na jednu minutu. Gospodine Dragi, nedavno objavljeno izvješće o istrazi banaka u Irskoj upućuje upravo na ESB. Prema procjenama više od 9 milijardi moglo se uštedjeti da se e, zaštitilo neosigurane vlasnike obveznika i da se e, kaznalo gospodina Trišaja. To je nestalo, no događa se još jedna velika nepravda u Irskoj pod vašom stražom. Tu mislim na stalno uništavanje obveznica u vrijednosti od 31 milijarde eura koje su stvorene 2009. i 2010. kako bi se spasile nesolventne irske banke, ali kako bi zaštitio sam euro. Banke nisu bile sustavne. One su na kraju u stečaju, ali ESB sada kaže da ta 31 milijarda se mora izvući iz opticaja. To mora učiniti naša Narodna banka. Već smo E, posudili 6 milijardi, a sada će naša središnja banka mora još posuditi 25 milijardi. Dakle, odgovorite mi na sljedeće pitanje i to vas izravno pitam. Hoćete li se potruditi da se to spriječi, neka to bude, ne bude vaša ostavština Irskoj ili vašoj djeci? Molim vas odgovorite na to pitanje i neka to bude prvi slučaj u ovom e, parlamentu da se na neko prokleto pitanje odgovori. Gracias, Gospođa izvolite. Hvala. E, gospodine dragi, oslabljeni rast gospodarstva i kriza u Kini i pad cijena nafte u cijelom svijetu je prouzročio socijalnu nesigurnost. E, koja ne počiva samo na volatilnosti, već i prouzročena je monetarnom politikom Europske središnje banke. Sve to ima posljedice na kupovinu e, imovine, vrijednostnih papira. Vi govorite o kvantitnom ublažavanju, što će e, dovesti do poticanja ove krize. Inflacija je i dalje niska, 0,4% u siječnju ove godine. Kratkoročno je ona prouzročena potrošnjama, dugoročno se neće održati također odobravanje kredita e, privatnim e, poduzećima je nedostatno. Imamo tek e, mala povećanja. Od prošle godine Europska središnja banka je ubrizgala 60 milijardi u gospodarstvo. To će biti ukupno 1,5 milijardi kupovine vrijednostnih papira, no središnje banke i su najveći, će biti najveći vjerovnici. E, time se povećava pritisak na ESB da kreditne stope budu niske i da se dalje kupuju obveznice. Pritom se ne provode strukturne reforme. Bez strukturnih reformi i javnih investicija neće doći do povećanja zaposlenosti i rasta u Europi. Gospođo Imate plavu karticu gospodina Arnoa. Prihvaćate li? Gospodine Arno, imate riječ. Thank you. Uh, assessing the Mi smo nadzor, e, mi ne moramo ocjenjivati uspjeh ili neuspjeh, dakle trebamo vidjeti kako su e, razvijene ekonomije u euro području ili ne. Dakle, hoćete li se složiti da je euro propali politički projekt i da nije niti uspješan gospodarski projekt? Slažete li se da bismo trebali poštivati demokratska suverena prava bilo koje zemlje koja se ne želi priključiti euro području i da bi se trebalo dopustiti da zemlje izađu iz euro područja umjesto da mu se pridružuju? Ja smatram da je to demokratsko pravo svake države članice, hoće li ostati ili otići i to treba poštovati, no možda bi bilo razboritije i svrsishodnije da jedna europska valuta e, ne bude nešto na čemu se inzistira, jer je upitno hoće li ulaganje u tu valutu biti uspješno ili ne. Hvala gospođo Kapar, Gospođo Paunova, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih se vratiti na jedno pitanje koje sam poslala kada smo raspravljali o prethodnom e, izvješću SBA, a to je e, izdavanje kredita poduzećima. No, nažalost, to je još uvijek nezadovoljavajuće u natoč mjerama koje su poduzete nedavno. Europska poduzeća u velikoj mjeri ovise o kreditima i drugim financijskim izvorima i ne mogu izaći u susret potražnji. Pozdravljam mjere koje je SB poduzeo kako bi se riješio taj problem i to su razne mjere, negativne kamate i e, također ciljene dugoročne operacije refinanciranja. Također e, u ovom izvješću vidimo da e, su paralelne politike bile relativno učinkovite, naročito kada je riječ o smanjenju e, rizika u financijskom sustavu kada se isplaćuju sredstva bankama. No, telterovi su e, pomogli u ublažavanju smanjenja kreditiranja, no e, nisu uspjele potaći rast. Ukupno 400 milijardi je ubrizgano u bankovni sustav kako bi se e, kroz pet operacija refinanciranja, no zabilježen je samo umjeren rast. Kao što je stoji u izvješću iz 2014. godine, e, uvjeti kreditiranja poduzećima su i dalje strogi, naročito u nekim zemljama europodručja. Dakle, zbog toga e, su e, politički poticaji samo e, nedovoljno prenijeti na privatno tržište i tražimo dakle da se potakne izdavanje kredita po korporacijama, naročito malim i srednjim poduzećima. Hvala predsjedniče, predsjedniče ESB-a. Ovaj parlament ima pravo eh, intervencije eh, i u Trojki i u Briselu. Eh, pitanje koje moramo postaviti je pitanje uloge ESB-a u provedbi memoranduma, naročito u Grčkoj. Mislim da tu trebamo objašnjenja s vaše strane E, izvjestitelj kaže da e, kako e, bila kvaliteta rada monetarne politike ona ne može učiniti sve. Mi trebamo potaći ulaganja se kaže. Vi sami kažete da ekonomski uvjeti nisu baš dobri i da Europska monetarna unija treba biti dovršena i to e, ne samo bankarskom unijom, ne samo kroz ovaj projekt e, e, tržišta kapitala, već i drugim mjerama. Trebamo imati i proračunske kapacete. Vi ste autor jednog izvještaja, jedan od autora izvještaja pet predsjednika E, govori se o teškoćama u nekim državama članicama. Ne mislite li da treba pospješiti kalendar i da ne smijemo čekati 2017. E, e, moramo mobilizirati sve instrumente, a u tome kasnije. I posljednje pitanje, gospodine predsjedniče, to nije spomenuo gospodin Matijas to je pitanje korištenja e, novčanice od 500 eura. E, to se pitanje stalno e, ponavlja. To potiče i financiranje terorizma. Molim vas objašnjenje jer je to tema koja nas zanima, a u kojoj mora doprinijeti i vaša institucija. Hvala, gospodin Kuzmijuk. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Predsjedniče, dragi povjereniče, Htio bih se osvrnuti na neke izjave iz 2012. koje je dao gospodin Dragi, u kojima je rekao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi sačuvao i obranio euro. Od tada ESB primjenjuje e, vrlo niske kamatne stope, čak u minusu, a u ožujku 2015 odnosno od ožujka 2015. godine, znamo da imamo također e, sredstva koja su prikupljena na domaćem tržištu u visini od 60 milijardi eura. I ako pogledamo najzaduženije zemlje europodručja, vidimo da su to e, na vrlo niskoj razini, no trebamo također nasvati potaći industriju i trebamo izvjeći špekulativna nastojanja, no znamo da su i javna i privatna ulaganja dosta niska, a čak niti Junkerov plan neće uspjeti donijeti ovdje preokret. Ako pogledamo zemlje koje već nekoliko godina imaju vlastitu valutu, vidimo da imaju bolji gospodarski rast i niže stope nezaposlenosti od zemalja koje imaju euro. Hvala gospodin Mani. Hvala predsjedniče. Unatoč problematičnom globalnom okruženju, prognoze za rast eura su dobre, 1,7%, no ipak visoki dugovi država članica i stope nezaposlenosti moraju i dalje se smanjivati. Zato je potrebno bolje financijski opremiti realno gospodarstvo, posebice mala i srednja poduzeća. Što se tiče potencijalnih rizika, gospodine dragi, politika malih kamatnih stopa, e, pritom prvenstveno mislim na osiguranja i mirovine, to se ne smije isključiti. E, mnoge vaše političke intervencije su dobre, e, uvrede koje su upućene su neprihvatljive moraju biti utvrđene kreditne stope, no zbog dužničke krize morali ste učiniti mnoge nekonvencionalne korake kako biste osna, osnažili monetarnu politiku. E, možda su metode diskutabilne, ali cilj je u redu mogli ste također ublažiti mnoge sumnje koje su bile upućene prema ESB. Sada smo vidjeli, svjedočili jasnoj razdiobi organizacije i monetarne politike i od e, studenog 2015. godine ESB eh, nadzire 122 banke u Europskoj uniji. Moramo i dalje inzistirati na transparentnosti. Slažemo se s vama u okviru monetarne politike. Mi u odboru EKON se slažemo da samo politički stručnjaci mogu sudjelovati u ovim odlukama eh, i moramo se to objasniti javnosti zajedničkim snagama. Hvala. Hvala gospodine Vandalen. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je posljednje godišnje izvješće koje razmatramo sa Marijom Dragijem. E, Mario Dragi se mora maknuti. E, cilj ograničenja inflacije na 2% e, nije ostvaren, već je godinama tako i već mjesecima imamo inflaciju koja je blizu nule. A postoji prijetnja deflacije. Zatim cijene nafte, problem potražnje i ponude. No što čini e SB? Središnja banka i dalje nastavlja otkupljivati dugove i time neće biti uspješna jer otkupljujući te dugove blokira reforme a sada i sami blokirate vlastiti program, odnosno izgubili ste potpuno na vjerodostojnosti. Mario mora otići. Hvala gospodin Muresan. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine dragi, Primijenili ste e, instrumente monetarne politike kako biste nam e, pomogli prebroditi krizu u vrlo izazovnim vremenima. Euro je vjerodostojna valuta, a euro područje dalje je privlačno, a nove zemlje članice su se priključile u posljednje dvije godine. Trebamo sada konsolidirati oporavak u europodručju Europskoj uniji, a zato su nam potrebne gospodarske reforme na nacionalnoj razini. Razvoj naše valute ne treba biti međutim jedno e, sredstvo našeg oporavka. Politika ESB-a nam kupuje na vremenu, ali ne smijemo se odreći reforme, ne smijemo se opustiti čak ni u povoljnoj situaciji. One zemlje koje nisu konkurentne, koje ne provode reforme, koje ne uvode redu javne financije, koje ne stabiliziraju svoje bankarske sustave, ući će u sljedeću krizu, a Europska središnja banka im neće pomoći. E, kada govorimo o stabilnosti cijena, e, za sada inflacija e, se ne penje i učinak usporavanja u Kini i drugim tržištima znači učinak na europska tržišta, kao što ste već rekli. Unatoč kvantitativnom popuštanju, SB mora dati informacije o tome kako će izaći iz programa, da to nema utjecaja na inflaciju, na stabilnost cijena i na financijska tržišta. I na kraju, gospodine Dragi, rekli ste da E, političari sada imaju druge prioritete osim eura uz izbjegličku krizu i tako dalje. Imate pravo, ali htio bih dodati da trebamo naučiti se suočavati sa e, dvijema velikim izazovima, a iako je izbjeglička kriza tu hitnija, to ne smije biti izgovor kako ne bismo nastavili raditi na jačanju eura dugoročno. Hvala vam. Hvala. Imamo e, dva e, plava kartona, no prije nego e, što prijeđemo, prije toga ćemo prijeći na spontanjavanje za riječ. Imamo osam govornika koji su se prijavili, želio bih dati vremena svima, ali nažalost moći ću svima dati na raspolaganje jednu minutu. Oni koji su već dobili riječ neće se moći ponovno javiti. Dakle, neću prihvatiti niti jedan plavi karton, a da ćemo onda riječ sve osmorici koji su je zatražili. Gospođa Maletić, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedavajući. Gospodine dragi, mjere koje poduzimate važne su i vrijedne i cijenimo sve napore otvaranja izvora financiranja europskim poduzetnicima, inovatorima i istraživačima ali naravno bez mjera fiskalne politike provedbe reformi i podizanje konkurentnosti ulaganjem u razvoj istraživanje i inovacije gospodarsko čudo ne može se očekivati. gospodarski rast od jedan ili dva posto dugoročno znači naše zaostajanje i zato moramo učiniti sve da otvorimo izvore financiranja rizičnijim projektima s velikim potencijalom rasta europska solidarnost i funkcioniranje jedinstvenog tržišta s istim uvjetima poslovanja potrebni su više nego ikad u dijelu postizanja istih kreditnih uvjeta i dostupnosti izvora financiranja poduzetnicima u svim državama članicama zato koliko god trebali biti oprezni trebamo biti i brzi i odlučni u daljnjoj uspostavi bankovne unije i unije tržišta kapitala a trebamo biti i inovativni u pronalaženju novih instrumenata financiranja gospodarstva. hvala. Pa, hvala gospodine predsjedavajući. Europska središnja banka nesumnjivo igra važnu ulogu, naročito kada je riječ o europskom gospodarstvu i pri tome se služi i raznim mehanizmima za poticanje rasta. Naravno, teško je odabrati odgovarajući spoj instrumenata, no u prošlosti smo već vidjeli da e, te mjere mogu donijeti rezultate, no one nisu još dovoljno učinkovite i to nije u skladu sa našim očekivanjima. E, što god mislili o SB-u, moramo priznati da e, su same mjere SB-a dovoljne da bi potakle rast. Ono što su nam potrebne su reforme, kao što su istakli drugi kolege. E, nisu sve zemlje članice bile jednako uspješne u provođenju tih mjera. Zbog toga e, se suočavamo sa e, teškim krizama, a Europska središnja banka će ih morati spriječavati. Hvala. Hvala. Poticanje rasa i oporavka zahtjeva djelovanje na tri uporočne strukturnim reformama, proračunskoj politici i monetarnoj politici na to je gospodin Dragi rekao na moje pitanje iz 2014. godine objašnjavajući pritom e, monetarnu politiku SBA, no kriza je razotkrila gospodarske poteškoće s kojom se nose e, sugrađani kada se strukturne e, nepravnice ne ispravljaju. Zbog toga SBU treba i onako priznati da je odlučno obranio i stabilnost cijena euro, međutim to nije dovoljno. Jačanje upravljanja i uskađivanje gospodarskih politika su nužni kako bi se ispravile makroekonomske neravnoteže iskoristila i fleksibilnost iz pakta o stabilnosti. Dakle, oporavak je na krhkim nogama i zbog toga institucije trebaju djelovati kako bi provele institucionalne reforme koje su održive i socijalno uravnotežene. Želim čestitati gospodinu Dragiju na njegovom zalaganju na očuvanju vjerodostojnosti gospodarske monetarne unije svojim mjerama. Hvala. Gospodine predsjedniče, Europska unija je suočena sa dvije krize, krizom eura i izbjegličkom krizom. I obje krize u istoj mjeri se odražavaju negativno što se tiče izbjegličke krize, gospođa Merkel prima uzbjeglice i trudi se da zadrži šengensko područje na okupu. S druge strane, ESB pokušava spasiti europodručje područje ubrizgavanjem novca. No zapravo za rješavanje obje krize nedostaje vremena. E, nedostaju strukturne reforme. Kod e, izbjegličke krize strukturni uzroci su ratovi siromaštvo izvan Europske unije. Na to ne možemo utjecati, ali što se tiče europodručja mi možemo pronaći rješenje i obzirom da se radi o gospodarskim problemima unutar Europske unije. Grčka je bolesnik, bolesnik na Bosporu. Grčka mora izaći iz eurozone kako bi se eurozona mogla vratiti blagostanju i rastu. Hvala, gospodin Central Europeu... Europska središnja banka danas predstavlja najveće središnje moći u Uniji na vrlo skriven način Europska središnja banka si je presvojila neke ovlasti koje idu izvan okvira ugovora. Europska središnja banka je tome dodala nadzor što je u suprotnosti sa monetarnom politikom. Europska središnja banka se već e, neko vrijeme širi i na područje gospodarske politike i time diktera monetarnu politiku državama. Potrebna su nam financijska sredstva, financiranje malih i srednjih poduzeća, no kako može Europska središnja banka osigurati da se financijska sredstva koja se isplaćuju u bankama dođu do građana i do malih i srednjih poduzeća. Dakle, kada je riječ o ovoj situaciji, koja je misija središnje banke? Promicati stabilan okvir ili osigurati preživljavanje financijskog sektora? Hvala, gospodin Eriksson. Eh, jag vilja eh, Ja imam poštovanje za gospodina Dragija i za ESB jer oni pokušavaju europsku eh, ekonomiju ponovno osoviti na noge. To je vrlo teško. Zanimljivo je gledati inflaciju. Što možemo tu napraviti? Koje su mogućnosti e, kojima raspolažemo? Naravno da bi napori ESB-a mogli biti učinkovitiji. E, recimo novac bi se mogao bolje koristiti, e, učinkovitije koristiti i doprinijeti na primjer socijalnom području. Na to bih želio dobiti odgovor gospodin Arno. Hvala predsjedniče. E, stvari se mogu raditi na dva načina. E, jedno je nezavistan način, način baziran na dokazima, a drugo je bazirati e, odluke na nekim iluzijama kažete da ćete učiniti sve što je moguće da obranite euro. Dokazi su sljedeći. E, e, e, recimo rast od 1,7% za rast u eurozoni. Izvještaj kaže da se osoblje mora birati na osnovi spola. Mislim Eh, na sreću eh, eh, Britanija nije u eurozoni pa o tome ne treba razmišljati. Hvala lijepa. Gospodin Schaffhausen ima riječ. Gospodine predsjedniče, 2012. godine E, sa François Droamom, e, e, gospodin Baseninije i uz potporu gospodina Montija osnovali smo jednu skupinu za kvantitativno popuštanje E, trebalo je investirati u strukturno e, deficitarnim e, zemljama trebalo je ulagati u energetiku u nove energije i u sigurne projekte međutim taj projekt nije zaživio zašto nemamo kvantitativno popuštanje u stvarnoj ekonomiji hvala lijepa Gospodin Dobrovski ima sada riječ. Gospodine predsjedniče, e, poštovani zastupnici, u prvom redu hvala na raspravi. Parlament ima važnu ulogu u raspravi o, o europskim ekonomskim politikama i vrlo je dobro vidjeti ovakvu živahnu debatu. Komisija Eh, podržava ulogu eh, ekonoga u dijalogu sa ESB-om što je važno za transparentnost i demokratsku odgovornost. Mm, eh, mi smo imali predugo nisku inflaciju E, to će i dalje igrati važnu ulogu u našoj monetarnoj politici. Sada e, vlasti u svim državama članicama moraju ispuniti i svoje obveze. Utjecaj krize nije bio samo ciklički, on ima e, i strukturne komponente i smanjio je potencijali rast europskog gospodarstva. Sve politike moraju rješavati ovaj problem. Komisija stoga e, ima jasne e, prioritete, dvije inicijative koje će imati direktan e, utjecaj na rast. Poticat ćemo zapošljavanje i ulaganje. Radit ćemo na jačanju internog tržišta i na kraju pokušat ćemo ekonomsku i monetarnu uniju učiniti čvršćom zasnovano na izvještaju pet predsjednika. Gospodin Dragi ima sada riječ, izvolite. Hvala lijepa. E, gospođe i gospodo, vrlo sam zahvala na ovoj raspravi. E, nastojat ću odgovoriti na većinu primjedbi koje smo dobili. Mm, neke od izjava i pitanja su bila e, inherentno politička i e, to treba postaviti nacionalnim parlamentima i vladama. E, ja bih e, se fokusirao na glavne točke koje smo čuli. Iz mnogih pitanja koje smo čuli ovdje, mnogi od vas sumnjaju u učinkovitost naših mjera monetarne politike Pokušat ću objasniti zašto sam nekoliko puta rekao zašto su one učinkovite. E, svi kvantitativni indikatori e, su pozitivni na području kreditiranja. E, pozamljivanje banaka je palo za od, za 8% od sredine 2014. Od 2014. su se dogodile mnoge stvari. Dati ću vam e, jasniju sliku sadašnjice e, e, stope pozamljivanja su pale i do 140 poena u zemljama pogođene krizom imali smo više kreditiranja u eurozoni e, što je potaklo e, ekonomski rast i inflaciju i povećalo otpornost Europske unije e, u lošoj ekonomskoj situaciji u svijetu. U svibnju 2014. prije najave kreditnog poput popuštanja e, e, kreditiranje e, poduzeća se smanjalo u godišnjom stopom o 2,9%, ali to je sada prestalo i kreditiranje je poraslo. Akcije za stabilnost cijena i povjerenje u ekonomsku sposobnost Europske unije je to je povjerenje poraslo da nismo poduzeli ove mjere, eurozona bi bila u deflaciji e, prošle godine i cijene bi još brže padale. Naše osoblje izračunalo da e, u pomanjkanju tih kreditnih mjera e, rast bi bio za jedan postotni poen niži Eh, u razdoblju od 2015. do 2017. i rast bi bio negativan ili mnogo niži nego što smo predviđali. Eh, kada su neki od vas zapitali a što je sa malim i srednjim poduzećima na eh, ja bih ponovio što sam već rekao E, mi, e, naše mjere u stvarnoj e, ekonomiji su bile vrlo značajne, ako ne i spektularne. U lipnju 2014. su poduzeća, mala i srednja poduzeća se naročito koristila kreditima jer je kamatna stopa bila vrlo niska. A imamo eh, jednu službu za eh, bankovno kreditiranje kad pitamo banke koji su vaši faktori kad odlučujete o kreditiranju eh, odgovor je bio da u osnovi nema ograničavajućeg faktora za njih i imamo jednu anketu komisije koja kaže E, posljednji pregled e, kreditiranja pokazuje da postoji veća dostupnost kredita za male i srednja poduzeća. U, e, šest mjeseci od svibnja do rujna 2015. Kamatne stope za vrlo male kredite su više nego za velike kredite to odražava veći e, rizik kreditiranja tih poduzeća, ali tu situaciju nastojimo prevladati. E, došlo je do poboljšanja, ne toliko koliko smo željeli, želimo više. Moramo osigurati da se e, uvjeti kreditiranja za mala i srednja poduzeća poboljšaju. Što se tiče monetarne politike, E, rekao sam u uvodnoj izjavi da e, e, što se tiče stabilnosti cijena mi smo spredni u skladu sa svojim mandatom da revidiramo i ponovno razmotrimo u ožiku našu monetarnu politiku na osnovi najnovih saznanja. Nekoliko pitanja i izjava ovdje su se bavile potencijalnim rizicima u vezi sa niskim kamatnim stopama i nekonvencionalnim e, mjerama. E, to se tiče e, percepcije da kamatne stope negativno utječu na štediše i na financijsku stabilnost, a naročito na mirovinske fondove ali da naglasim sljedeće, štediše. E, naravno, nominalne stope e, depozita su jako niske e, u povijesnim razmjerima ali e, ovaj okoliš je odraz e, sadašnjih ekonomskih i strukturnih uvjeta. Moramo se pitati kako će to dugo trajati dok, e, ekonomski, dok se ekonomski okoliš ne popravi. Ove niske stope su odraz polakog oporavka u posljednjih nekoliko godina E, jer se gospodarstvo nije dobro oporavljalo. ste da nismo imali sadašnju monetarnu politiku, što bi se bilo dogodilo? E, nije to teško zamisliti. Bili bismo smanjili ekonomsku dinamiku i doprinijeli bi e, razdoblju niskih stopa daljom recesijom ali također treba znati da depoziti nisu jedini način na koji štediše ulažu svoj novac. Sveobuhvatni pogled na kućanstva pokazuje da i postoje i drugi oblici imovine koji osiguravaju depozit. E, Bundesbanka u jednoj studiji pokazuje da tipični povrat na e, portfelj e, njemačkog kućanstva je 1,5% je niže, niže od e, stope prije krize ali je više od mnogih razdoblja za vrijeme 90. godina. Prema tome na štediše treba gledati na razne načine. I na kraju moguće aplikacije za štediše se moraju staviti u širi kontekst. E, e, štednja dolazi od prihoda koji se moraju ostvariti, ostvariti potičući e, zapošljavanje monetarnim politikama i tako dalje to sve potiče potencijal štednje E, isto tako e, zabrinutost je izražena zbog financijske stabilnosti i kako monetarna politika može na to utjecati. Naravno, e, stabilnost cijena je naš cilj i to je preduvjet i osnova za financijsku stabilnost. Moramo se fokusirati na stabilnost cijena Istovremeno, međutim, svjesni smo da mjere monetarne politike mogu imati učinke na sustav ako ne dolazi, ako dolazi do prevelikog, prevelikih rizika, ali e, tu imamo instrumente mikro i makro e, sa mikro i makroekonomskog područja a sada ukratko nešto o ulozi ESB-a u programu makroekonomske prilagodbe i to je spomenuto. Kada je e, ustanovljena e, trojka 2010. E, mi nismo se mogli baviti državama koje su gubile pristup tržištima E, države članice su od esb tražile savjetodavnu ulogu. Smatralo se da je to dobra nadopuna da bi se osigurao čvrsti program. Trojka je imala e, raznolika iskustva raznih institucija i to je vrlo dobro još postao, je još jedan dobar razlog za savjetodavnu ulogu ESBA. što je ESB prihvatio. Uspješni programi e, pomažu e, transmisijskim e, mehanizmima monetarne politike. Da naglasim, to je su odlučili su zakonodavci i, i Europski sud pravde je potvrdio e, zakonitost toga. U skladu s time ESB je davala savjete u, pet država članica. Ne smijemo zaboraviti međutim da konačna odgovornost za odluke, za programe i financiranje leži u euroskupini i e, e, na ministrima eurozone, a ne na institucijama koje su uključene u program. Kao što sam rekao drugim prilikama, ESB nije dio, neće možda zauvijek biti e, dio trojke, e, ali moramo pažljivo razmotriti kada dođe trenutak za prestanak te uloge. To nije na nama da odlučimo. Nekoliko riječi o transparentnosti. Mogu samo reći da mjere ove godine i prošle godine tu smo morali donijeti mnogo odluka koje su trebale poboljšati transparentnost. Naravno ono što smo učinili je učvrstilo naš angažman E, e, kalendari e, upravnog vijeća i mene predsjednik nadzornog odbora i ja smo poduzeli korake za povećanje transparentnosti spretnost da vam dademo daljnje informacije o tome podcrtava da je ESB transparentan od rujna 2015 je ESB e, dala javne informacije o korištenju ELE, e, na primjer. E, također smo dali dalje informacije o planovima prikupljanja podataka o anakreditu. Uvjeravam vas da mi pratimo sve dosije i da nastojimo biti što transparentniji moguće. A sada da dadem kratak komentar o završavanju Europske monetarne unije. Kao što ste neki od vas rekli, e, izvještaj pet predsjednika daje jasan plan puta za tu uniju E, e, i kao i za sve mjere koje treba poduzeti. Za ESB e, završavanje bankarske unije je vrlo važna tema. To znači da se propisi o kojima smo se dogovorili moraju provoditi daljnji napredak treba postići u prenošenju BREB-a u psgd u svim e, zemljama članicama e, još nemamo e, zajednički, zajedničko stajalište za zajednički fond za sanaciju. Nemamo treći stup, to jest garancije za zajednički sustav za garanciju depozita E, moramo osigurati povjerenje e, e, depozitara. To je vitalno za budućnost naše gospodarske i monetarne unije. Kako bismo proveli ove prijedloge, to nije dovoljan uvjet za dovršavanje unije Eh, očekujem eh, prijedloge o dugoročnim eh, problemima kako bi eurozona napredovala oporavak se ne može oslanjati samo na monetarnu politiku naša monetarna politika je vrlo korisna, ali ne i dovoljan uvjet za oporavak. Da oporavak postane, postane i strukturan, to jest ciklički. Dobio sam, bilo je e, i pitanje o novčanici od 500 eura E, izvršni odbor ESBA je razmatrao taj problem i sada radimo e, tehnički posao kako bi e, smo taj problem riješili. Nismo još donijeli olugu, u odluku. Pitanje kako najbolje provesti odluku i kako to komunicirati. Želimo unijeti promjene ali to želimo napraviti na uredan način ali budite sigurni da smo odlučni e, da, da ne, želimo, ne želimo pogodovati kriminalcima hvala lijepa hvala lijepa sada e, gospodin e, Marijas ima svega dvije minute sada da odgovori. On je naš izvjestitelj. Hvala. E, hvala svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Gospodine dragi, slažem se s vama, moramo paziti na to što će se dogoditi u budućnosti, što znači da Europska središnja banka mora na kritički način gledati pogreške iz prošlosti. Tek smo u rujnu shvatili da ćemo se morati boriti protiv inflacije te e, se opredijeliti za kvantitativno otpuštanje koje je započelo u siječnju 2015. godine. Također e, smanjuju se E, smanjivanje kamata je također suprotno onome što ste e, zagovarali u Europskoj središnjoj banci. Gospodine Dragi, govorili ste o sukobu interesa i rekli da ćete u jednom času trebati napustiti trojku, međutim niste rekli kada i usprkos e, onih stvari koje se u presudi toga prihvatili. Kako to da e, Grčka posuđuje vjerodnicima 17 e, milijardi eura putem kvantitativnog otpuštanja. Niste također odgovorili na pitanje kojem se kritizirao način provedbe memoranduma. Vi e, upirete prstom u euroskupinu. Međutim, postoje veliki problemi koje i grazne posljedice za Grčku i mogućnost i zbog toga je došlo do e, negativnog odgovora na referendumu. Mnogi Grci su to smatrali pučem. Moramo riješiti pitanje javnog državnog duga tako što će se on e, mutualizirati i što će se dio toga duga otpisati. To je sve bilo uključeno u moju rezoluciju na početku, međutim, Europska pučka stranka je sve učinila kako bi se ta kritika odbacila. Hvala